Hello everyone. Lijepi pozdrav svima. Hello everyone. Um, I'm uh, Još jedan put lijepi pozdrav uh, svima nazočnima. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti sve prisutne našem odboru za zaštitu okoliša Europskog parlamenta. Pozdravljam također i državnu tajnicu Rumunjskog predsjedništva, gospođu Čot, zastupnike iz Europskog parlamenta i posebno želim pozdraviti gospođu Koracu Bild koja je koordinatorica za dječja prava u Europskom parlamentu. Ovo je posljednji sastanak plenarnog zasjedanja i posljednji sastanak odbora za zaštitu okoliša prije izbora u svibnju i mislim da ne bismo bili mogli odabrati bolji način da zaključimo svoj rad od toga da pozovemo ovu mladu aktivisticu koja se zalaže za klimatska pitanja. Riječ je da kako o Greti. Mislim da nema potrebe da vam detaljno predstavim Gretu koja je već svjetski poznata na više razina, pa joj na početku želim zahvaliti na neposustajanju i predanosti pitanjima klimatskih promjena i na tome što je prihvatila poziv parlamenta da dođe na razmjenu mišljenja o jednoj od tema koja će biti i ostati jedna od najvažnijih tema našeg zakonodavnog rada i svakako jedna od ključnih tema predstojećih izbora za Europski parlament. Greta je e, došla ovamo vlakom iz Švedske, dugo je putovala i to za vrijeme školskih e, praznika kako bi bila danas ovdje s nama i samim time je primjerom pokazala kako doista i provodi svoja uvjerenja. U posljednjih nekoliko godina više nego ikada ne samo da mnogo govorimo nego i u praktičnom smislu vidimo važnost toga da se svi akteri raznih e, dobi uključe u rješavanje ekoloških pitanja, ali isto tako i društvenih problema zbog činjenice da se rješenja ne pronalaze. Mi smo svjesni snoga rada ovdje u Europskom parlamentu, mi smo vrlo ambiciozni, možda smo bili i najambicioznija institucija Europske unije kada je riječ o definiranju klimatskih ciljeva za Europsku uniju u predstojećem razdoblju. Svi znamo da treba nastaviti sa tim e, nastojanjima u sljedećem parlamentarnom sazivu kako bismo mogli odgovoriti na izazove koji su pred nama. Neću govoriti dugo jer već kasnimo i znam da svi željno iščekujete da Greta preuzme riječ, pa ću joj dati riječ bez daljnjeg odlaganja kako bi vam se ona mogla obratiti. Želiš li sjediti ili želiš stajati dok govoriš? Odlučila je da će stajati. Here's the micro, so you have to speak close to it, huh? Um, is it... So... <laughs> You see, you're a bit far from it. Yeah. Ali molim sve za tišinu e, dok Greta govori. My name... <laughs> I'm Zovem se Greta Thunberg. Imam 16 godina, dolazim iz Švedske i želim da počnete paničariti. Želim da se ponašate kao da vam kuća gori. Već sam izgovorila te riječi. I jako je puno ljudi već objasnilo zašto je to loša ideja. Mm, jako puno političara mi je reklo da mm, panika nikad ne dovodi do ničega dobrog i ja se s time slažem. Jako je loše paničariti ako doista ne morate. No, ako vam kuća gori i ne želite da izgori do temelja, to onda ipak traži određenu razinu panike. Naša je civilizacija vrlo osjetljiva. Ona je gotovo kao dvorac koji je izgrađen u pjesku. Fasada je prekrasna, no temelji nisu nimalo čvrsti. I stvarno neprestano se stvari mijenjaju. Jučer smo svi gledali kako je gorjela crkva Notre Dame u Parizu. Neke su zgrade jednostavno mnogo više od samih zgrada. No Notre Dame će biti ponovno izgrađena i ja se nadam da su njezini temelji čvrsti. A nadam se da su naši temelji još čvršći, no bojim se da nisu. 2030. To je 10 godina, 259 dana i 10 sati od sada. Tada će se pokrenuti e, nepovratna lančana reakcija koja će nas dovesti do kraja civilizacije, kako znamo. To će se dogoditi osim ako ne dođe do trajnih e, promjena koje se još nisu dogodile u našem društvu. To podrazumijeva i smanjenje emisije ugljičnog dioksida za najmanje 50%. I molim vas, vodite računa da ti izračuni ovise o izumima koji još uvijek nisu izumljeni. O izumima koji bi trebali očistiti našu atmosferu od golemih količina ugljičnog dioksida. Zatim, ti izračuni ne uključuju nepredviđene e, promjene poput snažnog metana koji e, izlazi iz permafrosta koji se vrlo brzo topi. Isto tako ne uključuju e, zagrijavanje koje je posljedica zagađenja zraka, niti pitanje jednakosti ili klimatske pravde. To je sve ono što je vrlo jasno sadržano u sporazumu iz Pariza koji mora profunkcionirati i to na globalnoj razini. Moramo voditi računa da su to tek izračuni, procjene. To, to, to znači da se te točke u kojima više nema povratka mogu e, dogoditi čak i ranije ili kasnije, nakon 2030. U to ne možemo biti sigurni. No možemo biti svakako sigurni da će se dogoditi negdje u tom predviđenom razdoblju. I to zbog toga što ti izračuni nisu mišljenja niti nagađanja. Mm, te se projekcije temelje na znanstvenim činjenicama e, koje su potvrđene od strane svih država kroz Međunarodni panel za klimatske promjene. Gotovo svako veliko nacionalno e, znanstveno tijelo diljem svijeta bez zadrške podržava rad i nalaze IPCC-a. Trenutačno smo u razdoblju šeste E, faze masovnog izumiranja, a stopa izumiranja je gotovo 10.000 puta brža od onoga što se smatra normalnim i gotovo 200 vrsti nestaje svakoga dana. Erozija plodnog tla. Deforestation of our great forests. Krčenje naših velikih šuma zagađeni zrak, gubitak insekata i općenito divljih životinja, acidifikacija naših oceana. Sve su to katastrofalni trendovi koje mi podržavamo našim načinom života, pogotovo mi ovdje koji živimo u bogatom hardly anyone knows about these catastrophes. No, nitko gotovo ni ne zna za te katastrofe. I, ili zapravo nitko ni ne razumije da su to tek prvi simptomi potpune klimatske i ekološke propasti. Kako bi to zapravo i mogu to shvatiti? Nitko im to nije rekao ili još važnije, nisu im to rekli pravi ljudi i nije im to objašnjeno na pravi način. Kuća nam se ruši, i naši vođe e, moraju napokon nešto učiniti, zato što trenutačno ne čine ništa. Da nam se kuća doista ruši, naši sečelnici ne bi trebali ponašati ovako kako se ponašaju danas. Promijenili bi e, svaki dio svog ponašanja, baš kao što se događa u svakom izvanrednom slučaju. Da vam se kuća ruši, ne biste E, letjeli svijetom u poslovnom razredu i razgovarali o tome kako će tržište sve riješiti e, i da ima vrlo pametna rješenja na specifične izolirane probleme. Ne biste e, razgovarali o kupovanju i izgradnji rješenja iz krize koja je stvorena upravo na taj način kupovinom i gradnjom. Da vam se kuća ruši ne biste organizirali tri hitna samita na temu Brexita a ni jedan samit na temu klimatskih promjena. Ne biste govorili o tome da će se prekinuti proizvodnja ugljena za tek 15 ili 11 godina. Da vam se kuća ruši, ne biste slavili da samo jedna država poput Irske će možda uskoro prestati e, proizvoditi e, energiju iz fosilnih goriva. Ne biste slavili to što će Norveška prestati e, vaditi naftu iz blizine otoka Lofoten, ali će nastaviti vaditi naftu svugdje drugdje još desetljećima. Već je 30 godina prekasno za takve proslove. Da vam se kuća ruši, mediji ne bi doista pisali o ničem drugom klimatska i ekološka kriza bi bile u svim, e, na svim naslovnicama. Da, vam se kuća ruši, da nam se kuća ruši, ne biste rekli da je situacija pod kontrolom. I ne biste prepustili e, životne uvjeti u budućnosti za sve vrste na svijetu u rukama izuma koji se još uvijek moraju izumiti. Isto tako ne biste gubili e, vrijeme, vaše vrijeme kao političara, prepirući se oko poreza ili breksita. Da vam se zidovi kuće doista ruše, sigurna sam da biste svoje razlike ostavili po strani i počeli surađivati. E pa, kuća nam se ruši. I sve je manje vremena. A ipak ništa se ne događa. Svi i sve se mora promijeniti, zašto onda gubimo dragocjeno vrijeme, svađajući se oko toga tko ili što se mora prvo promijeniti. Svi se moraju promijeniti i sve. No što je vaša platforma veća, veća je i vaša odgovornost. Što je veći vaš ugljični otisak, veća je i vaša moralna obveza. Kada političarima kažem da moraju djelovati odmah, najčešći odgovor kojeg dobijem jest da ne mogu učiniti ništa drastično jer bi to bilo nepopularno među biračima. I naravno imaju pravo, budući da većina ljudi uopće nije svjesna zašto su te promjene potrebne. Zato vam neprestano ponavljam da se ujedinite iza znanstvenih podataka. Neka najbolji znanstveni dokazi budu srž politike i demokracije. Uskoro će se održati europski izbori. A mnogi od nas koje će pogoditi ova kriza, dakle ljudi poput mene, mi još uvijek ne možemo glasati. I isto tako ne možemo utjecati na poslovne odluke, na politiku, na inženjering, na medije, obrazovanje ili znanost. Zato što dokle koliko god nam bude vremena potrebno da se mi obrazujemo, to vrijeme jednostavno ne postoji. I zbog toga danas na milijune djece izlaze na ulice, e, štrajkaju kako bi privukli pozornost na klimatske promjene i klimatsku krizu. Morate nas poslušati, nas koji ne možemo glasati. Morate glasati u naše ime, za vašu djecu i za vaše unuke. Ovo što se danas događa e, nećemo moći prekinuti i popraviti na ovim izborima. Glasajte za budućnost e, životnih uvjeta za čovječanstvo. I iako danas određene politike koje su potrebne još uvijek ne postove, neke alternative su ipak e, lošije od drugih. I čitala sam u e, novinama da neke stranke uopće ne žele da ja ovdje gostujem i govorim o e, klimatskoj katastrofi. Our house... Kuća nam se doista raspada budućnost i sve ono što smo ostvarili u prošlosti je danas u vašim rukama. I još uvijek nije prekasno. Potrebna je dugoročna vizija, hrabrost, snažna odlučnost kako bi se sada djelovalo i postavilo temelje budući e, da ne znamo još uvijek što će što će se dogoditi u budućnosti. Drugim riječima, potrebno, potrebna nam je stvarno dalekosežna i dugoročna vizija. E, molim vas da se probudite te da krenete sa potrebnim promjenama. E, to što činite najbolje što možete više jednostavno nije dovoljno. Moramo učiniti nemoguće, ono što se čini nemoguće. I u redu je ako ne želite mene slušati. Ja sam ipak tek 16-godišnja djevojčica iz Švedske. No nemojte ignorirati znanstvenike ili znanost ili milijune srednjoškolaca koji štrajkaju za pravo, svoje pravo na budućnost. Molim vas, nemojte nas iznevjeriti. Uh, Hvala ti Greta na vrlo nadahnjujućim riječima. Ovo nije prvi puta da slušamo tvoje riječi i doista smatramo tvoje hrabrosti, tvoje riječi vrlo nadahnjujućima za tako mladu osobu. One nadahnjuju i nas političare. Mi imamo određeni format za ovaj sastanak. Zamolit ću koordinatore klubova zastupnika da najprije uzmu riječ, a s obzirom da nemamo mnogo vremena, zamolit ću svakoga da se drži zadanog vremena. Vi svi znate koliko vam je vremena dodijeljeno. Krećemo od Pitera Liza. Hvala. Hvala i tebi, Greta, na posjetu Europskom parlamentu. Hvala ti na ovom nadahnjućem govoru. I mislim da je posebno važno reći da ti ovdje zastupaš ne samo svoje mišljenje, nego i mišljenje stotina tisuća mladih ljudi koji nas potiču da poduzmemo više za klimu. Ja sam e, u svojoj izbornoj jedinici bio impresioniran dječakom Polom koji ima 14 godina. On već tri godine u slobodno vrijeme radi kao aktivist za klimu. Ti, Pol i svi ostali ne zaslužuju te ružne riječi kojima im se obraćaju stari ljudi. Oni zaslužuju potporu. Vi zaslužujete potporu. Mogu li dobiti pljesak? Um, and of course there is this big I da kako vodi se rasprava o tome da li bi se to trebalo događati za vrijeme dok traje nastava ili ne. Ja se sjećam e, da su e, i mene dok sam pohađao školu profesori zatražili da izađem na ulicu i zalažem se za privatne škole u Njemačkoj, a ovo što ti radiš je mnogo važnije prema mom mišljenju, no mislim da bi ipak bilo bolje da se to odrađuje izvan školskih sati, ali to nije sada najvažnija tema i u školi se može dobiti dobra ocjena ako se ne govori o pravoj temi, a važna tema su klimatske promjene i to je vjerojatno najveći izazov za našu generaciju političara, to nisu moje riječi, to su riječi Manfreda Webera, našega predsjednika kluba i koji je izgovorio prilikom ratifikacije Pariškog sporazuma i mi zato moramo nešto poduzeti, moramo poduzeti mnogo više i premda ponekad postoje razmimoilaženja što se tiče naših stavova, Činjenica je da Europska unija ne poduzima dovoljno, države članice ne poduzimaju dovoljno, ali mora se istaknuti da bez Europske unije ne bismo imali niti pariški sporazum. To kaže Todd Stern, bivši glavni klimatski savjetnik bivšeg predsjednika Baracka Obame. On je bio ovdje u Europskom parlamentu i rekao je bez Europske unije ne bi bilo ničega. Dakle, da, trebate nas potaknuti da idemo još dalje, ali bez Europe ne bismo bili niti tu gdje smo sada. Što se tiče budućnosti, htio bih e, spomenuti dvije važne poruke. Nadam se da e, možemo surađivati na tome. Mi želimo biti klimatski neutralni. Europska komisija je predložila strategiju koju je parlament podržao, ali države članice još nisu spremne na to i potrebne su nam konkretne mjere država članica i zato trebamo raditi na tome da ohrabrimo šefove država i vlada da poduzmu klimatski neutralne mjere i da se s time krene odmah. I druga poruka koja je meni osobno vrlo važna je sljedeća. E, ja svakoga tjedna razgovaram sa djecom školske dobi u svojoj izbornoj jedinici i pitaju me zašto zašto se ništa ne poduzima u zračnom prometu za klimu. E, jer u zračnom prometu tu se plaća samo 15% u sklopu sustava trgovine emisija, dakle e, ostale naknade dobivaju besplatno. Europski parlament se zalaže za to da se to promijeni, međutim ima onih i u komisiji i u vijeću koji smatraju da je to previše, a ja smatram da trebamo poduzeti više i da ne možemo niti razgovarati o tome da se dokinu neke odgovornosti e, zrakoplovne industrije. Mi trebamo učiniti više na tome i na tome trebamo surađivati zajedno s mladima. Hvala vam, gospodine Lize. A sada riječ ima zastupnica Dali. Hvala ti Greta na dolasku. Ja sam inače iz kluba zastupnika socijalista i demokrata, ali sam isto tako i majka dvoje djece od pet i dvije godine. I kada ti kažeš da si zabrinuta za to da ljudi tvoje dobi i oni mlađi imaju nesigurnu budućnost, ja osjećam istu grižnju savjesti i nesigurnost kao i ti. Jer ovdje oko tebe u dvorani ima mnogo onih koji plješću kada čuju tvoje riječi, ali nažalost to nije uvijek slučaj. I kada dođe do konkretne situacije, konkretnih zakona kojim bi se mogla promijeniti situacija, događa se to da razgovaramo o stvarima kojima se zapravo smanjuje razina ambicije i to vam mogu potvrditi i ostali kolege. Kada razgovaramo o konkretnim zakonima koji mogu dovesti do promjena, događa se da se naprosto spusti razina ambicije uslijed pritiska različitih lobija. E, ja sam radila na zakonodavstvu za smanjenje emisija CO2 iz e, osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila, pa govorim iz vlastitog iskustva, ali kolege isto tako to mogu potvrditi. Ti kažeš da si mm, učenica od 16 godina sa Malte, najmanje otočke države u Europskoj uniji. I ne radi se zapravo o dobi ili o tome odakle dolazimo iz koje smo zemlje, nego o odlučnosti da pokrenemo i ostvarimo promjene. A na temelju onoga što sam primijetila prateći e, tvoje istupanja i tvog govora danas, vidim da ti posjeduješ veliku odlučnost i da će to sigurno utjecati na brojne učenike u svijetu, a i na one starije. Mladi izlaze na ulicu, čak i u mojoj zemlji, i žele da se čuje njihov glas kada je riječ o tom nepostojanju ili nedovoljnom djelovanju u području klimatskih promjena. Ti kažeš da kao 16-godišnjakinja nemaš pravo glasa. U nekim državama članicama 16-godišnjaci imaju pravo glasa i mislim da treba izvršiti pritisak da se to promijeni. Malta i Austrija su dvije takve zemlje. Mislim da to nije e, odluka koja pripada onima koji su stariji podobi. E, po dobi odluke koje se donose u izborima utjecat će na one koji danas imaju 16 godina, a za 5 godina će imati 21 godinu. Vi ste ti koji ćete zapravo snositi posljedice odluka koje donosimo danas. I želim iskoristiti ovu priliku i reći da i mi u Europskom parlamentu moramo se zalagati za to da mladi ljudi e, imaju snažniju ulogu u procesu donošenja odluka. Drago mi je da kolega kaže da su klimatske promjene najveći izazov pred nama, ja u to također vjerujem i mislim da trebamo djelovati. Ako se sada okrenemo od kamera i zanemarimo medije, mislim da smo svi svjesni toga da se ovdje ne radi o riječima nego o dijelima jer ako nam nije važna naša zemlja, naš planet, onda nećemo imati niti radna mjesta za koja ćemo se brinuti. Jer čelnici država članica često govore krasne stvari, čuju se krasne riječi, ali iza toga ne slijede dijela. Kolega je citirao neke kolege i ja ću citirati jednu tvoju nedavnu izjavu koja me se dojmila. Rekla si da e, generacije moraju preuzeti odgovornost i da ne smiju više riskirati našu budućnost. Moramo biti bijesni i onda taj bijes pretvoriti u konkretna dijela. I mislim da je taj bijes potreban kako bismo stvari doista promijenili nabolje. Thank you. Now, Mr. Demesmaker. Yes, <laughs> Gospodin Demesmaker. Hvala, ja ću govoriti na materinjem jeziku, ako mogu, dakle govorit ću nizozemski. Ja, ik eh, vertegenwoordig de ECR-groep hier. Ik eh, ben zelf ook vader en... Dakle, ja predstavljam ovdje EKR e i želio bih vas pozdraviti u Europskom parlamentu. Vi ste nas uistinu dirnuli i pokrenuli ste veliki broj mladih ljudi koji su entuzijastični i koji se uistinu zalažu za tu borbu, za klimatske promjene. Imamo ljude na ulicama i pozdravljam tu posvećenost od strane mladih ljudi. I političke obaveze se trebaju preuzeti i to ide još tamo u 80. I 30 godina kasnije osjećamo to djelovanje. Puno toga je učinjeno da doprinesemo zaštiti klime. I puno toga se čini kako bi se smanjilo korištenje plastike. Imamo paket za energiju. I tu je važan aspekt e, ugljičnog e, dioksida, e, povezanost s vozilima. Moramo nekako sve te elemente objediniti kroz ambiciozne i realne ciljeve. Moj klub e, će učiniti što može kako bi se stvarila ta energetska tranzicija. Naša politika nije samo politika zaštite klime i okoliša, nego želimo zaštititi i radna mjesta. Dakle, inovativnost i kreativnost su tu vrlo važni. Moramo učiniti što možemo kako bi se prilagodili. Siguran sam da ćemo to moći učiniti, ali potrebni su nam i naši mladi ljudi koji će tu iznaći odgovarajuće rješenja kako bi se postiglo više toga i u pogledu kružnog gospodarstva. Hmm. Žao mi je što je kod velikog broja ljudi vlada određeni defetizam jer veliki broj ljudi radi na tome da se iznađu rješenja kako bi se mogli boriti protiv ovih klimatskih promjena. Imamo sveučilište u Levenu. koji rade na određenim problemima i rješavanju nekih aspekata, ali postoji i drugi koji se bave biotehnologijom, e, nuklearna energija je isto dio tog energetskog miksa i puno toga se može učiniti tu je taj globalni izazov kako bi se riješili ovi ekološki izazovi. Mislim da mladi ljudi imaju tu inovativnu snagu. Gospodin Torvald je sljedeći govornik. Greta, pozdravljam te dobrodošla u Europski parlament. Bilo bi još smiješnije da sam ja ovdje zovem e, e, Ivica, pa smo kao Ivica i Marica mogli nastupiti zajedno, kao Hansel i Gretel. Nažalost, ja se ne zovem to tako, ja sam Nils i, i kao što možeš čuti iz mog naglaska, kad govorim švedski, ja sam iz Finske. Došli si na pravo mjesto. Jer ako postoji jedna europska institucija koja pokušava promijeniti život kad govorimo o klimi i okolišu, onda je ovo pravo mjesto. Mi ćemo i u budućnosti donositi važne odluke i moći ćemo stvoriti onu stvarnost o kojoj ti govoriš. Ja obično kažem da ovdje nisam zbog sebe, već zbog svojih unuka. Imam troje unuka koji su malo stariji od tebe i imam još e, troje danjih unuka koji su mlađi od tebe. I kad se vratim doma u Finsku će me barem e, moj najstariji unuk e, ili unuka pitati jesam li razgovarao s Gretom i rekao sam da jesam, da, da ću sam obećao da ću postati bolji djedi i bolji parlamentarac u ispunjavanju tih zadataka. Tijekom proteklih pet e, godina smo donijeli vrlo važne odluke. I vjerojatno si u pravu kad kažeš da nismo dovoljno učinili. Ali pokušali smo postati stroži što se tiče trgovanja emisijama. Preuzeli smo određene obveze u pogledu e, prijevoza da ostvarimo naše ciljeve. Donijeli smo odluke u pogledu korištenja tla, borili smo se ovdje e, vezano uz emisije i vozila, ali imamo i vrlo konkretan problem. Svi mi se slažemo da su nam potrebna električna vozila u budućnosti. E, ali ako će se oni puniti kroz e, prljavu električnu energiju, onda nećemo time ništa e, stvariti. Dakle, moramo vidjeti što ćemo učiniti s našim sustavom nabave električne energije. Obećavam ti jedno, posjetit ću te u Švedskoj kad donesemo one odluke koje ti zahtivaš, možda to neće biti sutra ili preko sutra, možda će nam biti potrebno par godina, ali kao što možeš čuti kroz ovaj pljesak, svi ovdje misle da radiš ispravnu stvar i mi te podržavamo. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Eichhardt. Dobrodošla, Greta Thunberg. Hvala Znam da mrziš kad ti političari zahvaljuju, ali na nečemu ti se uistinu želim zahvaliti. E, znamo da će se i na dolazećim izborima raditi o klimi. Danas je anketa pokazala da velik broj europskih građana e, će glasati na ovim izborima vezano uz klimatske promjene, a to je vezano i s tvoj sjajan posao koji si obavila i drugih školaraca i na tome ti zahvaljujemo. Prije svega bih to želio reći kao netko tko dolazi iz zelenih, jer mi se već godinama e, bavimo tom temom, a nismo baš bili tako uspješni kao što bi ti to htjela. A sada se mogu obratiti svom, mogao bi se obratiti i cinično reći svojim kolegama, kada sad pogledam natrag u prošlost i i kad pogledam na sve one rasprave koje smo imali, nisam tada primijetio kao što danas primijetim mm, da žele djelovati. Stoga je možda bolje da gledamo prema naprijed svi mi zajedno. Kad, smo, kad budemo u srpnju glasali i birali novog predsjednika Europske komisije, veliki broj vas će se opet vratiti u ovaj dom, barem se nadamo. Nadam se da ćete se svi sjetiti ovog dana kada smo ovdje pljeskali, gledali Greti Thunberg e, i kada smo rekli da je ovo sve tako važno. Ali to znači da ćemo i onda se morati pozabaviti programom novog europskog e, dakle, predsjednika Europske komisije i povjerenike da vidimo da li se i oni žele baviti tom temom. Dakle, da se ukine korištenje ugljena, e, cijene vezano uz CO2, E, pitanje e, zrakoplovstva, fosilna goriva, sve su to politike koje su vrlo važne, greening u poljoprivredi, a sve su to stvari koje nismo do sada e, učinili. I hvala na ovom pljesku ali želim da glasate o tim e, programima kad budemo birali novog predsjednika Europske komisije, jer tek će tada taj pljesak nešto predstavljati. A sad se obraćam povjereniku, jer vi imate još jednu šansu. U rujnu ćete ići u New York i tamo će biti u ov summit o klimatskim promjenama. Danas je ispravni trenutak da nam možete obećati da ćete otići u New York i da ćete tamo reći da će Europa osnažiti e, svoje klimatske e, ciljeve za 2030. I da li ćete to uistinu i učiniti? A što se tiče predsjedništva, jer vi ćete imati vaš e, summit drugog petog, da li ćete osigurati da će vijeće i sve države članice prihvatiti ovaj plan za klimatsku neutralnost, dakle gdje su opet svi ciljevi do, koji se trebaju stvariti do 2030. Jer tek ćemo tada biti uspješni kada na razini parlamenta, vijeća i komisije uistinu e, ciljeve pretvorimo u djela. Thank you, Now for gospodinu Eikertu. Gospođa Bojlan će sada govoriti tri minute. Bok Greta, ja sam Lynn Bojlan i predstavljam e, GUE i Engel. i uistinu mi je drago što si danas ovdje s nama. Jer tijekom posljednjih nekoliko mjeseci smo vidjeli kolike sve kontradikcije postoje kada govorimo o policiji. Jer velike skupine koje te žele spriječiti u tome da govoriš su oni koji su odlučili dakle E, e, i o nekim drugim pitanjima na isti način. ExxonMobil recimo kao e, primjer je potrošio milijune kako bi prikrio istinu. A oni su isto tako uspjeli e, uvjeriti e, u druge pogrešne stvari, a Svjetska banka i OECD nam govore da još uvijek možemo imati e, rast od 3% godišnje, a to je ludilo, to je čisti absurd. Ne može se gospodarstvo tretirati kao nešto odvojeno, a da se ne poveže sa svim ostalim. Ne možemo prirodu samo tako izostaviti iz svih razgovora kada govorimo o klimatskim promjenama. Jer klimatske promjene su najveća kriza s kojom je čovečanstvo suočeno i trebamo prestati slušati korporativne interese i reći da ono što si ti rekla se trebamo jediniti oko znanosti. Sa velikim zanimanjem sam slišala ono što si danas rekla i spomenula si moju vlastitu zemlju Irsku i situaciju u pogledu fosilnih goriva. Međutim, i dalje se izdaju e, dozvole tvrtkama u pogledu fosilnih e, goriva. I isto tako se govori e, o LNG terminalu. Dakle, ljudi koji imaju politički mandat se trebaju boriti na taj način da hitno odgovorimo na ove klimatske promjene. Zbog toga si danas došao. Ne da mi ovdje samo klimamo već e, da se uistinu nešto poduzme i da se poduzmu dalekosežne mjere koje su potrebne, a to znači da e, se ostave fosilna goriva u tlu i da se ne upumpavaju milijuni eura opet u infrastrukturu plina. To znači da uistinu trebaju biti ambiciozni da ostanemo kod onih 1,5 stupnjeva ako možemo imati i sazvane, i sazivati hitne sastanke za Brexit, za bankarstvo, onda to možemo učiniti i za klimatske promjene. I moramo istinu brzo djelovati i prije 2050. moramo manje trošiti. Potrebna je lokalizacija, ne globalizacija Dakle, vrijeme je da Europska unija konačno počne djelovati u tom smislu. Stoga ti uistinu čestitam na svemu što si učinila i na tome što si motivirala tolike mlade ljude. I kao što sam rekla, i sad ne želim to učiniti na jedan pokroviteljski način, već iskreno, da ja kao netko koji je izabran ovdje, a i svatko od nas ovdje mora biti bolji i učiniti više. Hvala vam lijepa. Uh, Gospodin Pedicini, samo dvije minute. Ja ću govoriti na talijanskom. Tako da stavite slušalice. Bene, grazie, grazie Greta anche. Hvala, hvala ti Greta i s moje strane, hvala ti puno na tvom izlaganju. Hvala i onome koji su imali tu genijalnu ideju da te uključimo te da napokon stavimo naglasak na pitanje klimatskih promjena kao nikada do sada. Jedino što mi je žao da je tu ulogu preuzela jedna djevojčica koja bi trebala živjeti svojim životom djevojčice, a ne preuzeti ovaj veliki posao koji je zapravo zadatak svi u nas. Želim ti reći jednu jednostavnu stvar. E, svo zlo ovog svijeta nisu samo klimatske promjene, već e, la, lažnost. Mnogi veliki koje vidiš u ovoj dvorani su spremni su spremni pljeskatiti, e, možda se i podići na noge e, kao ovacija, no nisu nikada ništa učinili kako bi spriječili da to da se jedna djevojčica bavi klimatskim promjenama. Kao što si rekla, Mm, trebali bismo biti hrabriji, a tu sam hrabrost ovdje vidio tek kod nekolicine. Trebalo bi se e, boriti protiv e, naftne industrije, protiv spalionica, protiv e, automobila, protiv tvrtke koje se bave zbrinjavanjem otpada, a to su jako, jako velike bitke. Ne možemo tu odgovornost svaliti na djevojčicu, na djevojčicu koja bi trebala E, živjeti život djevojčice kao što to čine sve druge djevojčice, ali na kraju još jednom želim zahvaliti. Thank you, Mr. Pedicini. Madame Hvala vam predsjednice. Kao i vrlo često u ljudskom životu, pretjerivanje u jednom smjeru izaziva kontrareakciju. Ovo preuzimanje svijesti vašeg naraštaja o šteti e, koje je prouzročilo prethodna generacija nešto što je nužno. Međutim, nakon e, stoljeća intenzivne poljoprivrede i industrializacije u potrazi za dobitom i uz e, zanemarivanje predostrožnosti ne smije dovesti do suprotnog trenda. Mislim da trebamo biti ozbiljni. Kada govorimo o svakodnevnom životu i zaštiti okoliša, to ne znači da je sve dopušteno. Moramo govoriti odmjereno na temelju znanstvenih evaluiranih činjenica. Ne, možemo se temeljiti na šokantnim riječima ili samo na emocijama. Moramo imati jasne riječi i ne smije biti manipulacija i dezinformacija i moramo se zaštititi lobista, e, financijskih e, kompanija i kemijske industrije. Moramo se bazirati na izvrsnosti. Treba znati da je pitanje ozonskih rupa nešto što je sada zastarjelo. Više se ne možemo dopustiti da pogriješimo. Mislim da će povijest pokazati da su trenutno staklenički plinovi oni koji imaju najveću odgovornost. Međutim, pokazalo se da je vrlo rijetko i vrlo je teško zapravo imati pouzdane kalkulacije kada je riječ o tim emisijama. Da, da kako da treba prestati e, sa takvom vrstom aktivnosti, treba ulagati u inovacije, ali isto tako treba uzeti u obzir i gospodarsku težinu malih i srednjih poduzeća i radna mjesta. Moramo to učiniti razumno i lucidno i zbog toga, gospođice, mi računamo na vašu generaciju. Thank you very Hvala, evo time zaušljeno s našom e, rundom govornika iz e, klubova zastupnika. sada ćemo zamoliti isto tako predstavnika predsjedništva e, vijeća, dakle Rumunjske, koji će nam se obratiti. Izvolite. Hvala lijepa. Ja bih se željela zahvaliti Europskom parlamentu što ste pozvali rumunsko predsjedništvo na ovaj sastanak. Kao prvo bih e, željela čestitati gospođici Greti Thunberg e, na svemu što je ona učinila u borbi za e, klimu i o tome što je osnažila svijest, pogotovo kod drugih mladih ljudi i u pogledu toga koju mi odgovornost imamo za našu planetu i za naše građane, pogotovo kada govorimo o budućim generacijama. radi se samo o poticanju jednog pokreta, inspiriranju od drugih generacija. Vi budite svijest svim drugim generacijama, uključujući i roditelje, nastavnike, političare i donesitelje odluka, donositelje odluka. Mi smo svi svjesni toga koliko je hitno potrebno djelovati, koji su izazovi vezani uz klimatske promjene. Mi smo već svi suočeni sa e, uistinu uništavajućim posljedicama i kao što je Greta već više puta rekla, e, trebamo djelovati kako e, bismo učinili sve što možemo da se promijeni taj pravac, ali se ne čini dovoljno. Imamo i posebno izvješće IPCC-a e, gdje se spominje o velikom globalnom zatopljenju. I bez globalnog djelovanja, globalna temperatura i njen rast e, e, može već i nakon uskoro porasti za 2%. Stoga je uistinu vrlo važno da osnažimo globalni odgovor na ove promjene. I Europska unija uistinu želi pomoći u tom globalnom djelovanju, odnosno povesti u tom smislu. Prošlog mjeseca smo e, na vijeću ponovili koliko je važno da se svi držimo obveza preuzetih u Parizu. Evropska unija uz postojeći ambiciozan plan, odnosno politički okvir i dalje nastavlja sa ostvarivanjem tih ciljeva. E, i ostvarujemo naše ciljeve koje smo si zadali za stakleničke plinove 2020. Imam ambiciozan plan za daljnje e, smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. I to smo sada prenijeli i u naše zakonodavstvo. Ti zakoni će osigurati isto tako smanjenje emisija u području industrije, opskrbe energijom i tu su bitni i nacionalni ciljevi što se tiče svih sektora tu je recimo i pitanje otpada, mm, zgrada. I kada govorimo o razvoju i obnovljivim izvorima energije i kada govorimo o emisijama CO2 i standardima za vozila, to su sve jamstva da će Europska unija ostvariti svoje ciljeve za 2030. u pogledu smanjenja stakleničkih plinova. I i da ćemo to e, uistinu smanjiti kako smo si i zadali. Dakle, to su i naši nacionalni doprinosi u pogledu dogovora u Parizu. Kada govorimo o našoj dugoročnoj strateziji, trenutno e, raspravljamo jednoj komunikaciji koju bi predstavila komisija. U toj komunikaciji komisija analizira različite scenarije za dugoročno smanjenje emisija. Time bismo mogli smanjiti stakleničke plinove u vrlo visokim postocima. Ta komunikacija je nešto o čemu mi aktivno raspravljamo u vijeću. Rumunsko predsjedništvo želi ostvariti važne rezultate u svim bitnim sektorima prijevoz, industrija, okoliš, e, tržišno natjecanje, financije, poljoprivreda. Ove rasprave koje smo do sada imali među ministrima pokazuju da smo svi svjesni potrebe za djelovanjem. Vijeće je isto tako naglasilo značaj da Europska unija ima jedan ambiciozan i snažan e, plan koji treba podastriti do 2020. i da to treba biti u skladu s dogovorom iz Pariza. Kada govorimo e, o gospodarstvu s niskom razinom ugljika, trebamo tu biti pažljivi kako bismo osigurali e, da taj prijelaz bude učinjen na jedan uravnotežen način. Vijeće će i dalje osnažiti te rasprave kada govorimo o toj dugoročnoj viziji. Isto tako ćemo na međunarodnoj razini 2019. imati susrete na visokoj razini koji će nam omogućiti da mobiliziramo političku volju kako bi se e, osnažila ta e, svijest i imamo dakle u rujnu jedan tako vrlo važan e, sastanak na razini UN-a. I time dolazim do kraja svog izlaganja. I tu bih se opet željela zahvaliti parlamentu što ste organizirali ovu raspravu. I završavam sa posebnom zahvalom Greti, što je takva inspiracija i što je uspjela proširiti tu poruku u pogledu klimatskih promjena pomogla si dati glas mladim ljudima. E, time što si potaknula taj sada već čuveni školski strajk, štrajk za klimu koji se raširio diljem svijeta i nadam se da će e, taj štrajk e, postati nužan za snaženje našeg djelovanja. Mi smo stavili stvari na pravo mjesto kroz e, ostvarivanje dugoročnih ciljeva iz Pariza. Europa i svijet će morati imati mlade ljude koji će moći izgraditi jednu budućnost koja će biti klimatski neutralna. Hvala lijepa. Zahvaljujemo na priznanju evropske uloge povjerenika Kaneta. Hvala vam što ste nam se pridružili na ovom sastanku sa Gretom Thunberg. E, drago nam je da ste predstavili ove, ovo odlučno zakonodavstvo u borbi protiv klimatskih promjena. Gospodine Kanjete, izvolite, imate riječ. E, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Želim zahvaliti Greti Thunberg što je došla u Europski parlament ali i zbog toga što je pokrenula prosvjede učenika na ulicama i e, tražila više djelovanje kada je riječ o klimatskim promjenama. Stvarno moramo djelovati hitno jer je situacija kritična. Moramo djelovati zato što kada Gretin naraštaj bude u politici, u poslovnom svijetu i tako dalje, tada će već biti prekasno da se zaustave klimatske promjene. E, tvoja je poruka vrlo jasna a meni tvoja poruka, a mene tvoja poruka potiče da učinim više. Mi e, kao Europa smo predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena. Već smo dosta učinili, no moramo učiniti još više i još brže. Naše smo e, djelovanje temeljili na znanstvenim podacima i uvijek smo tražili multilateralna rješenja na globalne probleme. Zahvaljujući našoj predanosti danas imamo Pariški sporazum, a taj je sporazum multilateralni konsenzus da se e, globalno zagrijavanje zadrži ispod dva stupnja. No, Isto tako znamo da postoji e, još uvijek velika praznina između sadašnjih napora i ciljeva Pariškog sporazuma loša vijest je da 1,5 stupnja, dakle da porast temperature niži od 1,5 e, stupanj je zapravo podrazumijeva bolne promjene. Isto tako to znači da ako temperatura poraste za dva stupnja da ćemo živjeti u mnogo drugačijem i mnogo težem svijetu. A to sve znači da će Gretina generacija živjeti u svijetu kojeg nećemo više prepoznati. Zbog toga e, podržavamo poseban izvještaj IPCC-a o jednom i pol stupnju iz proteklog listopada. No, dobre vijesti iz tog e, izvještaja stoje e, stoji da su rješenja još uvijek moguća ali to je moguće jedino ako sada krenemo sa dubinskim promjenama u našem društvu i u našem gospodarstvu. Dakle, ako slijedimo preporuke znanstvenika. Znači da do 2050. emisije ugljičnog dioksida moraju pasti na nulu i da moramo raditi na klimatskoj e, neutralnosti. Ako ćemo to postići, jasno je da razvijene zemlje moraju raditi na klimatskoj neutralnosti već od sada. Nedavno je Europska unija usvojila zakonodavstvo za postizanje ciljeva do 2030. i komisija predlaže da Europska, da Europska unija postane negativna kad je riječ o, o ugljičnom e, dioksidu do 2050. Naši mladi naraštaj e, moraju djelovati prema vlastitoj savjesti, a Europska komisija mora ispuniti svoje obveze. Ja sam jako zadovoljan što je Europski parlament već usvojio e, ciljeve klimatske neutralnosti do 2050. I veselim se što ćemo isto čuti od Europskog vijeća kada zapravo e, kada se o tome bude raspravljalo u lipnju 2019. A gospodine Eickhout, E, budite sigurni da ću stvarno uložiti sam svoj trud da bi se to postiglo. No isto tako nadam se da će se ta rasprava voditi i drugdje, a ne samo u našoj instituciji, jer promjena ekonomskog sustava traži aktivno demokratsko sudjelovanje. A to je još važnije budući da se približavamo europskim e, izborima. To je tema koja je bitna evropljanima i kao što je gospodin Ekaut e, rekao, Nedavno istraživanje pokazalo da 77% e, glasača identificiraju klimatsku promjenu kao važnu kao važan kriterij kada odlučuju o tome za koga će glasati na europskim izborima. Ti su izbori mogućnost za europske e, stranke, za špicen kandidate da temu klimatskih promjena stave u sam centar rasprave da se govori o tome što je do sada postignuto, a što još uvijek treba učiniti. Isto tako je hitno da cijela Europa, europske institucije, zemlje članice, civilno društvo te e, poslovna zajednica da se dogovore o e, cilju klimatske neutralnosti do 2050. To je stvarno e, hitno jer možda vam se čini da vam je da je do toga još 30 godina, ali zapravo sa time moramo krenuti već, već sada i sa donošenjem politika i odluka i sa golemim ulaganjima koja su potrebna ako doista želimo promijeniti naše društvo i naše gospodarstvo. Imamo vrlo ambiciozne e, standarde za smanjenje emisije iz cestovnog prometa. Mijenjamo tržište električne energije, no znamo da moramo učiniti još više i ići još dalje. ako želimo doista postići klimatsku neutralnost do 2050. Isto tako e, znamo da moramo e, brzo krenuti u tranziciju i paziti na prosperitet naših građana te paziti da tranzicija bude poštena i da nikoga ne ostavimo e, pozadi. Sve naše analize pokazuju da je to moguće uspjet ćemo, ponudit ćemo i drugim zemljama učinkovit model klimatske promjene, a da se pritom ne žrtvuje razvoj i rast. E, no svaka nacija tu mora djelovati. E, dakle mora raditi na demokraciji, na rješavanju problema globalne gladi, na nuklearnom e, razoružanju i tako dalje. Svaki od naših naraštaja se mora obaviti nekim od tih problema, a glavni problem našeg naraštaja su klimatske promjene. Stoga nastavite se boriti za to, nastavite govoriti o tome, e, nastavite surađivati sa donositeljima odluka u svim europskim e, zemljama jer želimo da u Europi klimatska neutralnost postane stvarnost. Riječ je o našoj budućnosti ali još važnije riječ je ovdje o vašoj budućnosti. Hvala vam svima što ste došli na posljednji sastanak našeg odbora za zaštitu okoliša. Kraj je stvarno bio spektakularan i mislim da je ovo pravi način da završimo sa ovim sazivom. Vidimo se u sljedećem e, sazivu sa e, friškim snagama i nadam se da ćemo uspjeti uključiti što je više moguće mladih ljudi u naše u naš budući rad. Hvala ti Greta što si došla i sve najbolje i želim ti puno sreće u e, tvojim naporima.